So dear colleagues, please, may I ask you to take seat so we can start our meeting. Poštovani kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli započeti sa našim e, sastankom. E, prelazimo na e, 14. točku dnevnog reda. E, želim pozdraviti Eke König, predsjednicu jedinstvenog sanacijskog odbora. To je njezino drugo pojavljivanje pred odborom 2017. godine i ovamo je došla kako bi predstavila godišnje izvješće SRB-a za 2016. godinu, a naravno na ovom saslušanju imat ćemo priliku razmijeniti gledišta i o nedavnim važnim rezolucijama i sanacijama koje su se dogodile u Europi i koje na globalnoj razini pokažaju kapacitete našeg novog još nepotvrđenog sanacijskog okvira da se ovim problemima pozabavi na pametan način ovim problemima i nastoji ublažiti nepovoljne učinke na financijsku stabilnost. Naravno, to je još uvijek pitanje otvoreno za raspravu, no bez daljnjeg odlaganja dajem odmah riječ Anke König. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas i predstaviti vam e, naše izvješće za 2016. godinu koje je upravo objavljeno i upravo smo podijelili po jedan primjerak e, izvješća, odnosno dali smo primjerak izvješća predsjedniku. No sigurno da vas više e, zanimaju tekuća pitanja i budućnost nego prošlost, tako da ću se i na to osvrnuti. Dakle, poboljšanje spremnosti za sanaciju za otprilike 140 banaka u našoj nadležnosti 2016. godine još uvijek je naša glavna nadležnost i glavna zadaća SRB-a. No, moram to jasno i glasno reći, to se ne može ostvariti u roku od godinu dana, nego uz potporu nacionalnih tijela za sanaciju sa kojima smo osnovali mehanizam 2016. godine izradili smo i usvojili otprilike 92 plana sanacije koja obuhvaćaju većinu bankarskih grupacija u bankovnoj uniji. Naravno, učinkovito planiranje sanacije ovisi, kao što i sami znate, o najnovim podacima od banaka, naročito s obzirom na strukturu pasive banaka. 2016. godine postali smo vrlo popularni zahvaljujući tome što smo od banaka tražili te podatke o pasivi, to smo učinili u komunikaciji sa svim glavnim grupacijama i tražili smo od njih da to unesu u poseban obrazac i to smo učinili u suradnji sa SSM-om kako ne bi došlo do podusrećenja podataka kojima su oni već raspolagali. Ali e, to su podaci koja nadzorna tijela ne prikupljaju redovito. Dakle, granularni podaci koji su prikupljeni e, su nam poslužili u određivanju minimalnih zahtjeva za vlastita sredstva i prihvatljive obveze, dakle MRL. I e, to smo uvijek govorili i možemo sada dokazati. To je također nužno potrebno za potrebne odluke o bail-inu prilikom sanacije. Dakle, podaci su svakako jedna od velikih tema. 2016. godine usvojili smo preliminarni pristup MRL-u, vodeći računa između ostalog o tome da se europsko zakonodavstvo o MRL-u još uvijek razvija. Dakle, paket o MRL-u se još treba dovršiti i provesti. Naravno, taj paket e, će nadopuniti međunarodne zahtjeve za telak e, FSB-a i to ugraditi u BRD i Time će se stvoriti jedan e, sustav MRL-a koji se temelji na dva stupa. Tu smo izrazili neke e, zabrinutosti s time u vezi, ali o tome nećemo danas. No jedno upozorenje. MRL treba ojačati, a bankama i tržištima treba pojasniti zakonodavni okvir. Jedno od pitanja koje se ovdje pojavljuju je, jest koja će biti jasna pravila i točna pravila. Trebamo poraditi naročito na hjerarhiji vjerovnika, a također i na tome koji su instrumenti prihvatljivi. No, to uvijek govorimo naročito bankama, nema razloga za čekanje. Što ranije banke počnu raditi na MRL-u, tim je manje vjerojatno da će doći do bailouta i da je jedino potrebno provesti MRL. Osim toga, 2016. godine izračunali smo i neobvezujuće ciljeve za MRL za najveće grupacije i intenzivno komuniciramo s njima, a također smo im priopćili svoja očekivanja, odnosno da banke trebaju početi ostvarivati te ciljeve i to naravno postupno. Naš rad na planiranju sanacije ne ograničava se isključivo na MRL, radimo primjerice na kritičnim funkcijama, i e, pristup e, infrastrukturi financijskih tržišta, radimo na informacijskim sustavima i također nastojimo ispuniti jazove u pravnoj strukturi naročito kada su te strukture poput labirinta, a ne pregledne. Na svemu tome se radi, ali kao što sam rekla, planiranje sanacije ne traje samo godinu dana. Naša suradnja sa nacionalnim vlastima je naravno ključna, kao što su ključni i zajednički razvoj horizontalnih politika i najboljih praksi, što dobro napreduje. I da dovršim sa 2016. godinom, dakle ostvarili smo napredak e, po pitanju jedinstvenog sanacijskog fonda od e, prošle godine, a sada smo negdje na pola 2017. godine, prikupili smo 6 milijuna doprinosa za 2017. godinu, tako da sada raspolažemo sa 17,4 milijarde, to je sadašnji iznos u fondu. I osim toga, kao što sam već izvijestila, upravo smo e, zaključili sporazume o, o instrumentima sa svim zemljama članicama i podržavamo napore zemalja članica za zajednički backstop, za zajednički e, sanacijski fond. No, okrenimo se ka budućnosti Dakle, naš rad će se nastaviti u svim tim područjima. Mi zapravo proširujemo naše područje djelovanja i sada se usredotočujemo na um, provedbu sanacijskih planova u dijelo kako bi oni doista bili djelotvorni, provodimo dalje analize. Dakle, jednostavno je reći da to sve treba posložiti i onda pokriti gubitke, ali teško je reći kako će sve to uspjeti u stvarnom e, svijetu, naročito u trgovačkom pravu. Dakle, radimo na e, razmatranju sanacijskih strategija i instrumenta kojima treba dati pristu, e, prednosti. Također radimo na e, preprekama mogućnostima sanacije i više na granularnosti podataka nego prije. Izrada e, učinkovite ih planova sanacije za druge zemlje je još jedan prioritet. Mi radimo na e, testovima u bankovnoj uniji, ali surađujemo i sa trećim zemljama na međunarodnoj razini, sa SAD-om i sa Ujedinjenom kraljevinom i i to su zapravo tri glavna entiteta koji se bave sanacijama i ovim pitanjima. Evo, koji su naši ciljevi u vezi sa MRL-om? U više navrata rekli smo da je naš cilj razraditi obvezujuće ciljeve po pitanju MRL-a i to na konsolidiranoj razini za sve glavne grupacije i naročito se pozabaviti pitanjem kvalitete MRL-a unutar grupacije. Dakle, treba vidjeti koji su instrumenti prihvatljivi za MRL i sve političke odluke će se temeljiti na važećem zakonodavstvu, dakle uvijek pratimo e, rad na e, MRL paketu i na svemu što on podrazumijeva. To je dosta složeno, ali mi to moramo vrlo izbliza pratiti. Naravno, Povest ćemo računa i o najnovijim iskustvima sa slučajevima sanacije i tu ću se osvrnuti na posljednja četiri tjedna našeg rada. Kao što vjerojatno znate, 7. lipnja SRB je usvojio svoju prvu odluku o sanaciji, što je pokrenulo prodaju Banko Popojara, Banko Santanderu za simboličnu cijenu od jednog eura. Španjolsko nadležno tijelo za sanaciju FROB eh, je nadležno upravo u tom predmetu i provelo je plan sanacije. Ovo je bio primjeran školski slučaj, mogli bismo reći, koji je omogućio provedbu BRD-a, a također e, smo imali koristi u velikoj mjeri od uske suradnje između europskih i nacionalnih vlasti. Radili smo na tome od utorka u ponoć do srijede ujutro i naravno imali smo koristi od e, zadanja same banke koja nam je sama omogućila da započnemo taj proces i e, od procesa privatne prodaje koji je u tijeku i na koji se možemo nadovezati u našoj odluci o sanaciji. Naravno, prodaja ovakve banke u samo nekoliko dana bila bi nemoguća da već eh, nije postojao dobar postupak. Stanje manjih, dvije manje talijanskih banaka u regiji Veneto, odnosno Banka Popolare di eh, Vicenza i Veneto banka koje su, eh, koje je SB 23.6. proglasio eh, vjerojatnim da će propasti, bila je drukčija Propadanje tih banaka u posljednje dvije godine znači da su se smanjile u smislu i veličine i međusobne povezanosti i također u smislu pružanja kritičkih usluga. jedine e, kritične usluge, odnosno preuzimanje e, depozita, bile su dostupne i u drugim bankama u regiji, njih 30. Dakle, zaključili smo da nije u javnom interesu omogućiti e, individualnu sanaciju tih banaka, nego smo ih e, uzeli kao paket i one e, su spašene u okviru talijanskog zakona o stečaju bez E, posebnog e, učinka na financijska tržišta ili stvarno gospodarstvo u Italiji i onda će talijanske vlasti odlučiti o danjem postupanju. Evo i potpunosti radi. Prošloga tjedna komisija je odredila e, dokapitalizaciju iz predostrožnosti banke Montepaschi di Siena i po prvi puta ova dva postupka koja su predviđena BRD-om su provedena to je pravilo koje je izričito predviđeno BRD-om, to moram jasno reći. I mislim da ću tu stati o tome. Dakle, Prva odluka o sanaciji u vezi sa Banko Popular pokazala je učinkovitost našeg okvira za sanaciju, no pri tome smo prepoznali i neke mogućnosti i prostor za poboljšanje E, naravno, obavljamo još, e, da se tako izrazimo, autopsiju nad slučajem, tako da ćemo još to doraditi. No, ako e, vam treba više vremena, ako trebate vikend, mi kao SRB uvijek smatramo da je korisno dati e, poček, e, to treba biti dakle instrument e, jednog tijela za sanaciju. Naravno, sanacija Banko Popular je pokazala važnost dobre suradnje i također važnost podataka o strukturi pasive koji moraju biti odmah dostupni i važnosti, važnost mrl što nije bilo primjenjivo u ovom slučaju, ali ipak. Dakle, postoji potreba da se e, usredotočimo na to i naravno to je pouka koju smo izvukli iz cijelog slučaja. Evo još jedno pitanje koje se pojavilo, iako to nije ništa novo, je financiranje likvidnosti u postupku sanacije. U slučaju Banko Populara e, banka je propadala jer je imala ogromne gubitke likvidnosti. Dakle, u srijedu jutro bilo je potrebno uspostaviti ponovno likvidnost i naravno e, otkupitelj je mogao to učiniti i uspio je, ali inače financiranje u postupku sanacije je ključno pitanje i to treba istražiti u suradnji sa nacionalnim bankama. Suradnja unutar bankovne unije je od ogromne važnosti, ali tu smo imali i slučaj suradnje sa jednim e, ogrankom američke banke, tako da smo tu ostvarili dobru suradnju i to ne smije predstavljati nikakav problem. I na kraju, da se općenito izrazim, mislim da kada razmatramo različite sustave, trebamo također istražiti i pitanje poticaja i njihovog postavljanja. Dakle, e, sanacija mislim da treba biti e, treba imati prednost, a ako ne onda je javna sanacija, ali to bi moglo biti problematično u slučaju da postupak stečaja da je veće mogućnosti vjerovnicima. E, komunikacija o bankovnom sektoru komisije iz 2013. treba se revidirati i usporediti sa napretkom u provedbi novog okvira za sanaciju u e, srpnju 2017. godine. A revizija 2018. godine se već priprema. Evo, E, mislim da možda se nisam dotakla svih e, tema koje su otvorene, ali zaustavit ću se tu i možda sam čak i oduzela vama svima previše vremena. Hvala na vašem uvodnom izlaganju. Dakle, tu ste se osvrnuli na čitav niz e, pitanja. Dakle, pitanje potpore likvidnosti što svakako jest problematično i odnosi se također i na pitanje backstopa. I mislim da i će se i komisija složiti kada kažem da e, trebamo vrlo oprezno djelovati u smislu izmjene pravila kojima se trebaju prilagoditi i subjekti na tržištu. Prvi ima riječ gospodin Mato. Hvala. Kada je riječ o budućnosti, Mislim da se slažemo sa ciljevima bankovne unije koji su zacrtani E, kako bi omogućili bankama da budu otpornije na buduće krize, a također da se izbjegnu situacije u kojima moramo koristiti se novcama poreznih obveznika za sanaciju banaka i također radi smanjenja fragmentacije na tržištu i radi jačanja europodručja. Dakle, e, sanacija Banko Populara i italijanskih banaka možda ukazuje na to da su pravila nasumično primjenjena, no mene zanima zadovoljavalo li time ciljeve bankovne unije, odnosno jesmo li izbjegli korištenje novca poreznih obveznika u spašavanju ovih banaka i jesmo li smanjili fragmentaciju jedinstvenog tržišta nakon primjene ovog postupka? Ako je odgovor ne, kao što vjerujem da će biti, onda me zanima što će biti dalje. Njemački ministar financija rekao je da smatra da treba izmijeniti pravila. Zanima me li slažete li se s time, treba li doista izmijeniti pravila i onda ako je tako na koji način na koji način možemo mijenjati pravila kako bi se izbjegao dojam da se pravila ne primjenjuju na jednaki način posuda. Hvala na pitanju. Mislim da je jasno kada razmotrimo sanaciju Banko Popular da smo ispunili upravo ciljeve bankovne unije, dakle nije došlo do priljevanja na tržištu i štetiše su bili sigurni. S druge strane, ne mogu reći da to nije baš postignuto u talijanskim slučajevima. Ako to gledamo sa stajališta sanacije, taj je postupak proveden e, i osmišljen kao instrument za velike banke, a u ovom slučaju smo zaključili da nije riječ o bankama koje ne treba propitivati, po pitanju javnog interesa. I tu zapravo se ide na uobičajeni postupak e, e, stečaja. Dakle, tu zakoni o stečaju nisu usklađeni, postoje nacionalni zakoni, nacionalne vlasti onda odlučuju o tome hoće li koristiti novac poreznih obveznika i to treba odobriti Europska komisija DigiCom jer je to državna pomoć. Ne želim e, prosuđivati odluku Digicoma, ali u ovom cijelom paketu i nikako ne preko ljeta, to će se trebati riješiti. To sam mislila pod poticajima, odnosno komunikacija komisije o bankama zahtjeva raspodjelu opterećenja za vlasnike udjela u kapitalu i za vlasnike nižih obveznica. Dakle, to nije pretpostavka za bail-in i to je nešto što treba još razmotriti. I još nešto, nemojte me molim skrivo shvatiti. Dopustiti e, stečenu pomoć nije nerealistično ako je potrebno kako bi se omogućila potpora likvidnosti kako bi se stečajni postupak e, uredno odvio. Evo, to je e, ukratko to, ali u svakom slučaju potrebno je određeno usklađivanje. Da, ali ove banke dakle su završile stečajni postupak i e, zatvorene su, ne? To treba pojasniti. Ne smijemo uspoređivati kruške i jabuke. Prvan šperes. Hvala lijepa. Zahvaljujemo, gospođo Kunik. Ovo je zapravo vrlo važan trenutak u povijesti bankarske unije kojem svjedočimo, obzirom da se po prvi puta primjenjuju instrumenti koje smo mi etablirali. Imali smo jedan austrijski slučaj, malo ljudi je govorilo o tome, no ipak imali ste tri predmeta u roku od jednog mjeseca. koje pouke možemo izvući iz primjena ovog instrumenta, jer smo ga mobilizirali sukladno postojećem zakonodavstvu. U Europskom parlamentu se vodi rasprava o tome da li treba umanjivati rizike ili raspoređivati rizike. Ako uzmemo u obzir sve ove aspekte koje ste spomenuli, to je rasprava koju ćemo sigurno voditi u budućnosti. Ne mislite li da pouka koju obavezno moramo izvući je potreba da e, implementiramo backstop? Tu postoje određene tenzije između dva tabora koji su za podjelu rizika ili umanjenje rizika. Neki su možda skloni tome da prebaće teret u drugi, u drugom smjeru, dakle ne u smjeru MRL-a, da li nam možda treba više razina kvalitete, odnosno e, bolji MRL, ali znači nikako ne možemo implementirati pravi backstop. Kada pogledamo iskustva sa, ova tri slučaja, srećom, pa niste trebali primjenjivati backstop, da jeste, situacija bi bila katastrofalna. Pa možda su nam prioriteti krivi, trebali bismo sada implementirati backstop. Ne moramo spominjati IDES. Hvala. Rekla bih da nam treba oboje. U svakom slučaju moramo raditi i na backstopu i s time smo već započeli. Da li ćete u javnosti to reći? Jel moramo zaključiti tu raspravu prije što prijeđemo na drugi aspekt. Moramo ostvariti napredak od oba aspekta, ne moramo čekati prvo na jedan, a zatim na drugi. Rad na backstopu je započeo u tehničkom, odnosno stručnom smislu, jer ta e, faza je prilično komplicirana. U punom zamahu imamo e, u smislu SRF, ali mislim da rad na backstopu ili zaštitnom mehanizmu mora napredovati. Istodobno se moramo pomaknuti i po pitanju MRL-a jer naravno da je backstop ili zaštitni mehanizam e, naša krajnja mjera moramo e, se pobrinuti da uopće možemo aktivirati fond, stoga moramo stvariti napredak e, po oba aspekta. Vi ste spomenuli IDAS i moram reći da sam sa europske perspektive i dalje puna nade. U svakom slučaju, su zakonodavci smo mi i vijeće. Ima li daljnjih javljanja? Kane Swimmer. Gledao sam u krivom smjeru. Hvala na tome što ste došli. Željela bih se vratiti na ovu ravnotežu između sanacije kao metode i e, stečenog prava država članica. Mi se trenutno u smislu sanacije borimo sa pitanjem da li je jedinstveni sanacijski mehanizam prikladan za e, potic, za osiguranje poticaja u različitim situacijama, neovisno o gubitku ili o prihodima. E, možda ti poticaji nisu dostatni da bismo mogli dalje servisirati kritične infrastrukture na tržištu. S obzirom da postoje ovako šarenilo stečenog prava od 28 država članica, smatrate li da je sanacija uvijek bolji instrument vi ste uspjeli sa Banko Populare u lipnju, no niste mogli upotrijebiti sanaciju E, iz svih razloga koje ste vi spomenuli, situacije u kojoj su bile talijanske banke tijekom proteklih tjedana. Možda biste mogli objasniti koje su prednosti sanacije u odnosu na stečane postupke država članica. Možda biste mogli nešto reći o implikacijama za e, tržišnu infrastrukturu od presudne važnosti. Na primjer, ako naši klirinčki članici su od sustavne važnosti, koriste stečano pravo, a ne sanaciju kao alat, da li to ima lančani učinak na stabilnost E, tržišne infrastrukture? To je baš pravo pitanje. Započet ću sa prednostima sanacije u odnosu na stečaj. Sustav koji postoji zahvaljujući bankarskoj uniji, ja bih ga nazvala dvoslojnim sustavom i za nadzor i za sanaciju. Imamo oko 4000 banaka u bankarskoj uniji i nadzor 120 najvećih banaka je u okviru e, e, e, SSM-a, a drugi nadzor je prepušten nacionalnim tijelima. Mislim da mi moramo uskladiti u svakom slučaju pravilnike, tako da svi imamo iste polazne točke. Isto vrijedi i za sanaciju. Sanacija za SRB se odnosi na najveće bankarske grupacije. Kod njih postoji određeni pravni sustav koji uključuje pristup jedinstvenom sanacijskom fondu kao krajnjoj mjeri. U drugim slučajima u kojima nema javnog značaja ne trebamo uvoditi MRL, ne trebamo to rješavati na taj način zato što se pokreće uobičajeni stečeni postupak. Možemo to nazvati proporcionalnošću, no ovdje zapravo sve to aktivira stečajni postupak i okvir se mora uskladiti. Što se tiče SISI PISA, vi govorite o drugačijem broju institucija i govorite o institucijama koje su duboko povezane sa najvećim bankama jer najveće banke su klirinške članice i neuspjeh CCP-a bi imao lančani učinak i na te banke kao i obrnuto. I tu bih rekla da to je moj osjećaj u svakom slučaju da se morate zapitati želite li u istinu implementirati nacionalni sustav ili kod za ovako manji broj e, institucija još manjem broju država članica vi ste primijenili europski pristup i povezali ga u smislu bankarskog nadzora, tak, ali znajući da jedna država članica ne može e, opstati bez druge države članice u smislu učinka. Stoga ja sam više sklonija tome, više sam za europsko rješenje zbog ekonomije razmjera, jer imamo tako mali broj CCP-ova, odnosno središnjih drugih ugovornih strana. E, to je moj odgovor u svjetlu broja institucija, no u svakom slučaju mislim da bismo sve to trebalo prenijeti na europsku razinu. Što se tiče samih središnjih drugih ugovornih strana, mogu li pitati, e, da li bi to bilo primjenjivo i u slučaju zaostalih plaćanja? U svakom slučaju vam to kod svake sanacije morate to uzeti u obzir u odnosu na uobičajene stečajeve, jer kod rezolucije, odnosno kod sanacije morate obeštetiti vjerovnike. Mi smo vodili intenzivnu raspravu na međunarodnoj razini i postoje neka vrlo složena pitanja koja su postavili same središnje druge ugovorne stranke u smislu pravila. Tko će snositi gubitke i što bi se smatralo najboljim načinom sanacije. FSB je odlučio doniti odluku o tome u e, roku od sljedećih 12 mjeseci. Ramon. Uvažena gospođo König, dobrodošli u Europski parlament. Posljednji mjesec smo vidjeli dva različita slučaja i e, SRB, Jedinstveni odbor, drugačije reagirao na oba. Kod Banko Populare E, postale su određene povlastice. Ona je bila unutar eurozone. Ako druge, banka Dipičenza i banka Veneta su bile premale, proglašene su premalima da bi bile opasnost za financijsku stabilnost i sada se primijenilo talijansko stečeno pravo. Na posljedku, talijanski porezni obveznici su morali pokriti troškove prije što se sve to prodalo banki d'Oro. Iako zapravo e, E, je se radilo o imovini od 60 milijardi. E, prvo pitanje, Banko Populare, da li SRB ima informacije o depozitu španjolskih lokalnih uprava. Da li ste dobili tu informaciju prije sanacije? Možete li to potvrditi? Što se tiče talijanskih banaka, obzirom su one htjele spojiti, da li tretman sukladno talijanskom pravu znači da sve banke koje imaju imovinu manju od 60 milijuna u svojoj bilanci će, e, su izvan djelokruga e, jedinstvenog sanacijskog odbora? Hvala. Hvala na pitanju. Što se tiče prvog pitanja, razlika između Banko Populare i, i Veneto i Vičenca. Glavna razlika je bila činjenica da Banko Popular je imao 150 e, milijardi u imovini i e, mnogo kredita koje su odobrena e, malim i srednjim poduzetnicima. toga smo mi zaključili da se radi o javnom interesu i zato smo primijenili alate za prodaju e, banci Santander. Što se tiče dviju e, banki koje su se željeli spojiti, one su bile u neprilikama već duže vremena. Te banke su uistinu željele se spojiti, no da li je to bila održiva opcija ili ne, to se moramo to moramo pitati ECB, e Europsku središnju banku. U svakom slučaju moral, mora bi se ponovno E, značajno povećati kapital ako bi to bilo održivo rješenje. I zato to nije bilo na nama da odlučimo. Kada smo se mi uključili u ovaj postupak, mi smo se, smo se pripremili još u našem planu za sanacije prošle godine, no kada smo se uključili, bilo je jasno da zapravo e, nije postojalo nikakvo privatno rješenje i stoga smo za ove dvije institucije zaključili da zbog E, velike količine zaduženosti, oni su izgubili značan dio svoje baze klijenata u posljednjih 24 mjeseci i kritična funkcija koju su obavljale te banke u prošlosti je bilo nešto što je bilo lako moguće zamijeniti drugim igračima u regiji i nisu bili međusobno povezane. To su bila dva glavna kriterija za definiranje interesa javnosti. U svakom slučaju moramo odbaciti argument da to sada znači da banke koje su ispod 55 ili 56 e, milijardi u svojoj bilanci, da one nisu u našem djelokrugu. To je uvijek konkretno pitanje koje se mora odlučivati za svaku situaciju zasebno i ta odluka bi mogla biti drugačija prije godinu ili godinu i pol. Ove banke su se razdužile u mjeri do koje smo mi zaključili da više nema interesa da ih uključimo u sanaciju. nadam se da je ovo odgovor na vaše pitanje. Još imam 30 sekundi. Niste odgovorili na moje pitanje vezano uz Banko Popularu. smo bili informirani od strane nadzornika da je banka suočena sa velikim izljevom likvidnosti. Nije naš posao provjeriti tko je povlačio novac iz banke, pa ne mogu odgovoriti na to pitanje, ali bilo je prilično jasno, obzirom da smo slijedili tu banku određeno vrijeme, da u četvrtak kada je e, Europska središnja banka odlučila da će banka vjerojatno propasti, pitanje je bilo da li bi banka mogla generirati dostatnu likvidnost za sljedeći dan. To pitanje se postavilo. Hvala, Paloma Lopez. Dobro večer, dobrodošli. Moram vas pitati za sanaciju Banko Popular. Brza reakcija u, obliku sanacije se smatrala uspjehom. Sve je to napravljeno u kontekstu tržišta, a pretvorilo se u pravu glavobolju. Intervencija Europskog regulatornog tijela je bacila dugu sjenu i otvorila mnoge nedoumice. Iznenađena sam time što vi kažete da je sve prošlo glatko i da je sve bilo dobro iskoordinirano. A dioničari i štediše su izgubili sve što su imali u Banko Popular. Možete li stoga pojasniti e, da li je jedinstveni sanacijski odbor bio razbor? Zašto ste E, prihvatili Lloydove kriterije u smislu proglašavanja Banko Popular nelikvidnom kada je to bilo u proturječju sa drugim neovisnim evaluacijama, posebice e, u kontekstu testa na otpornost na opterećenje. Da li je postupak SRBA prouzročio krizu likvidnosti? i što se dogodilo sa Telakom 5. siječnja? Kako opravdavate filtriranje svih ovih problema osiguravateljima? Pokušat ću odgovoriti Mislim da sanacija Banko Popular sukladno okviru e, BRD-a je bila uspješna transakcija. Mi smo se pobrinuli da nije postojalo nekakvo širenje krize i da se nije dogodila financijska kriza na tržištu. E, priznajem da nikad nitko nije, da nisu, nikad, ljudi nisu sretni kada se provodi sanacija i vlasnici kapitala i vlasnici sekundarnih obveznica su izgubili svoja ulaganja, no moramo biti fair. Kada se pokušava organizirati postupak prodaje, mora postojati određeni alat i ovo je bila najbolja ponuda koju smo mogli ishoditi u otvorenoj pravičnoj tržišnoj transakciji. Spomenuli ste evaluaciju Deloida i usporedili ste ju sa e, testom na otpornost. Evaluacija Deloida je evaluacija koju smo morali provesti sukladno uredbi. To je, moralo se raditi o neovisnoj evaluaciji koja informira tijela za sanaciju o ekonomskom ishodu u slučaju primjene različitih sanacijskih alata. Moramo priznati sljedeće. Stres test ili test na otpornost na opterećenje nešto sasvim drugačije. On se radi od 2014. i 2016. Europska, Europska agencija za nadzor banaka i Europska središnja banka su radile, su primjenjivale taj alat. Ne možete ta dva instrumenta uspoređivati jer su u cijelosti različita. Da li je jedinstveni financijski odbor e, aktivirao izljev likvidnosti iz banke? Mislim da to nije tako. Mislim da mi nismo pokrenuli e, to smanjenje likvidnosti. Mi smo promatrali što se događa i u trenutku smo morali poduzeti mjere sukladno odluci Europske središnje banke koja je proglasila banku neuspješnom već sam prije rekla, e, jedinstveni nacionalni odbor nije ni sa kim razgovarao, mi poštujemo povjerljivost podataka banaka, ozbiljno svačamo tu obvezu. Jedno što sam ja rekla u javnosti je bilo u jednom intervju kada su me na Bloombergu pitali rekla sam da analiziramo tu banku kao i sve druge banke, a Reuters je prenio priču i vi pokušate sami saznati tko je bio njihov izvor, to nisam bila ja. Samo kratko pitanje. Hoćete li vi preuzeti sav e, trošak vraćanja sredstava štediša? Što možete reći o tome? Nisam sigurna da sam dobro shvatila vaše pitanje. Nije došlo do nikakvog utjecaja ove sanacije na povlaštene e, deponente, jer e, ove kredite je preuzela krajera i sad su oni sigurni kao i prije. Hvala, gospodin Jurtasun. Hvala, gospođo Könić, što se danas s nama popodne. Imam tri konkretna pitanja. E, htio bih se sada vratiti na Reuters ili na njihov link. Znam da ste vi porekli da ste bili e, izvor njihovih informacija, ali to curena informacija je sada u središtu e, odljeva likvidnosti o kojem ste vi govorili danas. Vi ste to već rekli, ali ja ću još jednom pitati, je li došlo do nekog istražnog postupka, unutarnjeg postupka SAD-a u vezi s time, zato što je to bio jako važan događaj, Banko Popular, i mislim da bi bilo razumno to učiniti. Što se tiče izvješća Deloitte i njihove evaluacije koja se zahtijeva uredbom, E, čuli smo da su predložili tri scenarija. Pozitivni scenarij na temelju medija i htio bih da mi kažete da li je to tako, e, bi bio 1,5 e, milijuna. Možete li to potvrditi? A što su kriterije SRB-a za praćenje jedne evaluacije ili druge kako biste donijeli odluku? Imate li nekakve interne kriterije ili pravila za odlučivanje? A što se tiče Deloita, htio bih znati E, želi li SAB e, objaviti ovu evaluaciju, odnosno postoji li neka prepreka za javno objavljivanje tih informacija. I još jedno pitanje e, što se tiče zamjenika guvernera Španjolske središnje banke koji je govorio o kolateralima. Stvarno je bilo čudno to što je banka E, otvorila tako rano i što se izgubilo toliko likvidnosti tada. Dakle, možete li komentirati riječi zamjenika guvernera o tome koliko je kolaterala ostalo? Hvala. Počet ću obratnim redoslijedom. Komentar koji je dao zamjenik guvernera Španjolske banke je nešto što trebate pitati njega da vam komentira. E, na temelju njihove procjene ne možemo reći da je ta banka nije bila u stanju pokriti izljev likvidnosti idući dan. Banka je usputrečeno zatvorena, odnosno nije zatvorena tijekom dana. Kao drugo, što se tiče izvješća Deloita, trenutno nemamo namjeru objaviti izvješće. Ono sadržava dosta povjerljivih informacija o vrijednostima ali želim biti još jednom vrlo jasna. Trenutno imamo dva izvješća. Jedno je procjena računovodstvene situacije banke, a drugo je neovisna procjena koju će učiniti računovodstvena tvrtka ili netko tko je za to nadležan, koji će objaviti e, o Eh, koji će objaviti ekonomske posljedice različitih eh, alata. Eh, trebalo nam je nešto vremena, ali mi smo pažljivo radili na sljedećem. Danas smo objavili verziju odluke o sanaciji, pronaći ćete to na našoj web stranici. Tu uključujemo sve informacije koje nisu povjerljive, sa stajališta e, poslovanja banke, odnosno e, zaštite poslovne tajne. Mogu vam potvrditi da sam e, bila prilično uzrujana vezano s taj slučaj, ali u tom trenutku je bilo tako. Čitala sam o tome, došlo je do kašnjenja zato što je to bilo vezano uz SAD. Hvala. Evo, samo još nešto. Što se tiče različitih scenarija Deloitovih izvješća, znamo da ih je tri, ali koje kriterije vi primjenjujete za biranje pozitivnijeg i negativnijeg scenarija na temelju izvješća? Naravno, mm, to čini veliku razliku. Da, imali smo alat prodaje poslovanja kako bismo e, donijeli odluku, ali trebate za to imati e, kupca i cijenu koju vam kupac nudi. Hvala, vam, Herr Präsident, danke Frau Dr. König, dass Sie heute zum zweiten Mal bei uns im Ausschuss sind. Ich Obzirom da smo u ovom odboru i zahvaljujem što, što ste došli, dopustite mi da vam postavim pitanje vezano uz stečeno pravo i sanaciju. Želim potvrditi da sam vas dobro razumjela. Mi smo vidjeli da u Italiji ove dvije banke, Banco Veneto i Banco Popularo di Vicenza, e, su sanirane sukladno nacionalnom stečenom pravu i vi kažete da bi u svakom slučaju to nacionalno stečeno pravo trebalo uskladiti za manje banke to neophodno, a kod većih banaka e, bi trebalo otvoriti postupak sanacije kao što ste vi učinili u slučajevima koje ste spomenuli danas. Drugo pitanje, rekli ste da 6,6 milijardi je ušlo u, SFS, e, dakle on sada ima 7 milijardi, taj fond za sanaciju, da li je to ono što odgovara vašim predođbama, da li ste to planirali? I treća točka koja se tiče bankarskog paketa koji je pred nama. Radi se o evaluaciji planova za sanaciju i moramo s toga odlučiti da li ćemo imati single point of entry ili ćemo imati multiple point of entry, kako će se to rasporediti. Da li tu kod banaka postoje implikacije za e, upravljanje, E, i kako će se postaviti jer i jedan i drugi pristup imaju prednosti i nedostataka. E, multiple point of entry ima više prednosti za bankarske grupacije koje imaju tvrtke kćeri. A treći model bi bio kombinacija. Moje pitanje koje rješenje je rješenje kojem biste vi dali prednost, odnosno vaša institucija. Najprije da odgovorim na vaše prvo pitanje. Oprostite, vraćam se na engleski. Ako sam dobro shvatila, mogu reći da imamo sustav u kojem za manje banke imat ćemo sečeni postupak, a samo za velike banke s javnim interesom za države članice ili za Uniju imat ćemo sanacijski postupak što znači da za manje banke jedno od prednosti će biti to da nećemo imati sanacijske planove koje će one morati imati, nećemo imati MREL, one će morati ispunjavati manje zahtjeva. A samo velike banke, e, velike institucije, dakle, imat ćemo e, sanacijske planove i MREL koji će morati biti predviđeni. Što se tiče jedinstvenog sanacijskog fonda, sve teče prema planu. Mi smo obavili izračun ovdje u Briselu, ali i u državima, državama članicama. One su već prikupile sredstva i doznačila ih. Mislim da je 30. lipnja bio krajnji rok za to. Izračun je napravljen i sve se nastavlja po planu. Što se tiče planiranja e, sanacija i jedinstvene točke pristupanja ili više struke točke pristupanja i naše strategije, moram reći da nemamo preferiranu strategiju, jer kao što ste i vi sami rekli, sve ovisi o tome kako je banka organizirana, je li to integrirani koncept e, u kojem je financiranje centralizirano, gdje mnoge interne funkcije su centralizirane unutar institucije onda jedinstvena točka pristupanja će vjerojatno biti prava strategija. Ali više struka točka pristupanja također može biti prikladna strategija za banke koje u svojoj nadležnosti imaju neovisne ogranke i također mogu reći da bih očekivala da ćemo u tijeku postupka vidjeti da postoje i srednja rješenja da možemo imati jedinstvenu točku pristupanja za veliku grupaciju, a neki ogranci, odnosno poslovnice su neovisni, možete ih tako smatrati ili možete imati regionalne hubove, odnosno jedinstvene točke pristupanja. Dakle, e, mi ne možemo e, sada predvidjeti da će svatko birati model koji žele, želi, nego e, točka pristupanja ovisi o organizaciji banke. Ako postoji politička volja da se koristi više struka točka pristupanja zbog rizika, onda to tako može biti, a to će se onda odraziti u planiranju sanacije. Oprostite, vaše vrijeme je isteklo, kolegice. Gospodin Kircos ima riječ sada. Hvala predsjedniče. Imam dva ili tri pitanja za gospođu König. Prvo, kako možete objasniti to da Banko Popular u šestom mjesecu 2016. godine povećao kapital za 2,5 milijardi eura, a onda je ušao u stečaj u šestom mjesecu 2017. godine unatoč lošem scenariju iz stres testa da bi se odredili kapitalni zahtjevi i to se nije materializirano što se tiče španjolskog gospodarstva. A upravo suprotno, po mom sudu, španjolska ekonomija e, dobro funkcionira. Drugo, koliko sam shvatio, sanacija Banko Popular se ostvarila na način e, na koji e, to ništa nije koštalo za SRB, i također to nije ništa koštalo za španjolsku državu i porezne obveznike. Je li to stvarno tako? Jer ako je tako, to je veliki uspjeh. Ali možda su tu neki direktni ili indirektni troškovi koje ja nisam opazio. I još nešto. Na temelju Andreja Enrija, predsjednika EBE, u slučaju E, Veneto banke imamo dvije različite definicije javnog interesa koje su promijenjene. Jedna na europskoj razini, a druga na nacionalnoj razini. Izgleda da ovakve razlike u definicijama mogu podrivati dosljednu e, provedbu i primjenu okvira za sanaciju na razini Europske unije. Što vi mislite o tome? Hvala na ovom pitanju. Prvo moram reći da ne mogu komentirati činjenicu da je 2016. godine ova e, banka e, učinila pravu stvar, a onda 2017. godine otišla u stečaj. Ali reći ću jednu rečenicu. 2017. godine menadžment banke priznao je da su trebali e, raščistiti stvari u svojim knjigama i priznali su gubitke. Dakle, mislim da to e, pitanje trebate uputiti nadzornom tijelu, ne nama. E, stres test nije pokazao realnu situaciju kredita. Jedna od banaka je imala najveći jaz između temeljnih vrijednosti i ostalih, ali to je pitanje koje ne bi trebalo biti upućeno meni. A što se tiče trećeg pitanja, odgovor je ne, barem nekoliko ja znam, jer mi smo u banku prodali Santanderu bez ikakvih uvjeta. Dakle, Santander je sada vlasnik bez ikakvih uvjeta i nije došlo do nikakvih troškova za druge institucije. To je bila banka gdje smo mogli zaštititi e, depozite, sve štediše. Oni nisu e, ništa izgubili na ovoj transakciji. E, ali ne možemo reći da se ništa nije promijenilo. Međutim, iz europske i nacionalne perspektive rekli ste da stvari stoje drugačije, ja ne bih bila toliko kritična. javni interes mi smatramo iz perspektive BRD-a da tu su ključne funkcije financijska stabilnost kao kriteriji. Dok talijanska vlada smatra drugačije, oni su postavili pitanje E, socijale i zapošljavanja, odnosno radnika. A to su sva pitanja koja utječu na regionalnu razinu. To su pitanja koja trebate uputiti njima. Hvala. Da, likvidacija je drugačija u odnosu na sanaciju. Gospodin Fernandez. Hvala predsjednice. Zahvaljujem što ste danas s nama. Sanacija Banko Popular. Još uvijek pokazuje neke sive zone, e, neke izjave bi mogle nam pojasniti dosta toga. U prvoj fazi smo imali sanacijski odbor koji je pokazao otvorenost prema javnosti, a što se tiče same sanacije, međutim oni šute. Reuters nije eh, objavio nikakvu osobnu izjavu s vaše strane. Bloomberg ipak je govorio o specifičnim pitanjima a tu je došlo do neke možda nesmotrene izjave. Jesu li vaše izjave bile prikladne? Ne kažem da su one bile pokretač tog odljeva sredstava. Možete li možda reći, hoćete li u budućnosti citirati neku drugu banku i navesti slučajeve na kojima radi SRB? Hoćete li u budućnosti spomenuti neku konkretnu banku? I što se tiče javnih izjava, e, u nekima ste apsolutno šutjeli, a tu ne govorim samo o e, izvješću Deloitte koji je objavljen, a rekli ste da sadržava povjerljive informacije. Trenutni propisi BRRD-a iz 2016. godine vas e, zapravo obvezuju na to planirate li tako što hoćete li nam analizirati vašu odluku a povjerenik Dombrovski jutros je na preskonferenciji rekao da sanacija se može također dovesti pred sud dakle, Europske Dakle, možete li očekivati ovakav zahtjev idućih mjeseci? Sada je samo faza analize, ali mi vi morate biti i transparentni nakon e, poduzimanja djelovanja. U slučaju Banko Popular pristup je bio potpuno suprotan ovome. E, reći ću neka odgovor na e, vaš, e, vaše izjave što se tiče glasnoće prije, a šutnje nakon onog događaja. Mislim da moramo ići korak nazad. Mi u SRB-u nikad ne komentiramo pojedinačne institucije, jer to shvaćamo potpuno ozbiljno. Komentar i jedini komentar koji je bio na televiziji, a ja sam ga iznijela, jest nakon što su me pitali e, analiziramo li Banko Popular, ja sam rekla da analiziramo tu banku kao i mnoge druge banke, a to je izjava koju sam dala nakon mnogih pitanja o mnogim drugim bankama. Što se tiče Reutersa, vi trebate pitati autora članka odakle mu dolaze informacije, njih nije definitivno dobio od mene. Što se tiče šutnje nakon toga događaja, to je bilo u pravnom okviru koji sam spomenula 7.6. ujutro. Mi smo objavili, slažem se s vama, vrlo kratku verziju odluke o sanaciji, zato što nam zakon omogućava da objavimo rezime ili da objavimo potpunu odluku imajući uvijek na umu da moramo iz teksta izbaciti sve povjerljive informacije. U 7 sati ujutro odlučili smo da ćemo objaviti samo sažetak, zato što bi za objavljivanje potpunih informacija trebalo previše vremena. Zato smo danas objavili odluku o sanaciji a pa iz nje smo izbacili neke dijelove za koje smatramo da su na temelju europskih zakona povjerljive. Sada je sljedeća tema koju moram pojasniti sljedeća. Jasno je da od nas zahtijevaju transparentnost, mi obrađujemo te zahtjeve, ali jasno je da e, tu ulazi komentar e, gospodina Dobrovskisa E, bez obzira na to e, tko je osjetio ovu transakciju, postoje dva načina dobivanja pravne zaštite. Prvi način je upravni sud, ako se ne varam, ali nisam pravnica, pa trebam to provjeriti, a drugi način je Europski sud za tu transakciju, zato što smo mi donijeli tu odluku, a e, u Španjolskoj je ta odluka provedena. Mislim da smo pokušali donijeti najbolju moguću odluku u interesu posebice e, španjolske financijske stabilnosti i u ime štediša banke. Hoćete li pripremiti ekspost evaluaciju ove odluke? Da, evaluaciju pripremamo i odlučit ćemo o budućim koracima uskoro. Hvala, Gabriel Mato. Hvala, predsjedniče. Govorili smo o Banku Populari i italijanskim bankama. Slažem se s vama. Pitanje Banku Popular rješeno je uspješno. Međutim, smatrate li možda da je paradeksalno odobriti državnu potporu kad eh, SRB smatra da e, ne možete imati sanaciju zato što ne postoji javni rizik. E, ne znam što vi mislite o tome, ali imam još jedno pitanje vezano za Europski e, fond za osiguranje depozita. Mislim da bi smo se trebali zabrinuti zbog toga što pregovori ne napreduju između vijeća i parlamenta. Možete li mi reći što vi mislite o tome? Imajući na umu i ova pitanja mm, ubrzo ćemo imati izbore, možda je to razlog zašto stvari nisu napredovale. A što vi mislite o tom nedostatku napretka? Mislite li da bi se možda nešto trebalo promijeniti u prijedlogu komisije kako e, bi on napredovao? Što se tiče vašeg prvog pitanja, zašto državna potpora u slučaju kad smo objavili da nema javnog interesa o sanaciji. Mislim da je to pitanje koje trebate uputiti onima koji su donijeli odluku, to je talijanska vlada i Europska komisija. ali želim vam dati još nekoliko informacija. E, je li to bila likvidacijska pomoć, odnosno potpora? U svakom slučaju banka je nestala s tržišta, ali mislim da trebate nešto prostora kako biste i e, pospješili likvidaciju i u slučaju da dođe do likvidacije. Budimo oprezni ova vrsta e, potpore daje se i u drugim e, sektorima. Ali u slučaju bankovne sanacije ona e, treba najmanje naštetiti poreznim obveznicima i zato se treba što manje posezati za spašavanje banke sredstvima javnosti što se tiče bankovne unije i sustava osiguranja, um, je li onaj sustav koji sad imamo prikladan, um, možemo reći jedno. Ako imate zajednički nadzor i zajednički režim sanacije, onda ne možete reći da ako nešto pođe po zlu u pojedinim e, državama članicama, da postoji rizik e, za sustav osiguranja depozita. Imamo mnogo predmeta na stolu i ne bih htjela da ovaj predmet ostane u ladici predugo. Hvala, Jakub Uvažena gospođa König, imam dva pitanja vezano uz e, nesposobnost zadržavanja likvidnosti takozvanih viših obveznica. Tržišta počinju sumnjati da takozvani senior bonds obveznice će se uistinu moći sanirati u praksi. Kako može uprava Digi Competition razmotriti to pitanje? To je bilo politički nepoželjno i u ekonomskom smislu, jer se jednostavno nije smjela dizati prašina na taj način. Istodobno, prijedlog koji je izdjela komisija o standardu e, TELAK i MRL-u se temelji na pretpostavci da E, senior obveznice se mogu sanirati i u praksi. Koja je dakle vaša procjena tog pitanja? Da li te senior obveznice će se moći sanirati ili tržišta tumače pogrešno te signale ili je to kriva toga koju ćemo morati ispraviti i mi u parlamentu kada govorimo o standardu i odnosno zakonodavstvu za telak i MRL. Moje drugo pitanje se tiče E, direktive o sanaciji oporavku banaka. Radi se o jednoj prilici koja bi ovdje mogla postojati da uspostavimo ono što smo napravili i za banke, a to je jedinstveni nadzorni mehanizam, da isto napravimo i sa središnje druge ugovorne strane. Ako to uspijemo, onda će se otvoriti pitanje jedinstvenog tijela za oporavak i sanaciju. I nadalje postavilo bi se pitanje da li bismo mogli uspostaviti fiskalni zaštitni mehanizam za takvu instituciju ili fonde za sanaciju? Vi ste prikupili određena iskustva sa bankama, pa me zanima koji, kako su vaše razmišljanje o tome kako bi se najbolje moglo sve to organizirati na europskoj razini? Let me try to address your first question. Pokušat ću odgovoriti na prvo pitanje. Mislim da još eh, trebamo poraditi na informiranju i obuci, ali moramo biti mnogo jasniji sada. Mi ne isključujemo e, nadređene obveznice od e, bailina. To bi bio krivi signal, zato što nadređena obveznica je instrument sa kreditnim rizikom, zato u hjerarhiji vjerovnika e, možemo ga podvrgnuti bailinu ako je to potrebno, kao u bankovnoj industriji, kao i drugim sektorima. Ako smatrate to nije politički izvedivo, onda morate shvatiti da sustav sam po sebi funkcionira na nečemu iz prošlosti, a to bi moglo biti da je vlasnik nadređenih obveznica zapravo klijent banke. Možete se pitati hoćete li na kraju imati funkcionirajuću banku ako koristite sredstva vlasnika u sanaciji. To je sad e, stvar e, prošlosti, ali to ste vezali također i uz e, pakete MRL-a. I u našim odlukama o MRL-u mi ćemo morati također odlučiti koliko mrl treba biti subordinirano ne samo za velike banke, globalne sistemske važne banke, nego za druge banke. E, zato što se tu mora raditi o dostupnosti kapitala koji se može koristiti u Bejlinu. Ali ne bih mogla reći da su vlasnici nadređenih obveznica uvijek sigurni, zato što postoje i državne obveznice. Dakle, moramo biti jasni nadređene obveznice su kreditni instrument. Što se tiče drugog pitanja, mislim da sam već djelomično odgovorila kad sam odgovorila gospođi Swinburne. Osobno smatram da bismo trebali osigurati za um, mali broj ccp p-a da imamo uh, sanacijsko tijelo koje treba biti vezano uz bankovnu stranu. Zato što tu postoje dosta međusobne povezanosti. Što se tiče pitanja trebamo li sanacijski fond, ja bih e, se sada distancirala i pitala bih koji je potrebni kapital za sanaciju CCP-a i kako to možete definirati? Mislim da nismo odgovorili na to pitanje još u Europi, a radimo na tome na međunarodnoj razini. Imamo to u programu za iduću godinu. Moramo shvatiti koliko dodatnog kapitala je potrebno i e, koji bi bio e, zaštitni mehanizam za CCP da e, izgleda da svi znamo da je nešto potrebno, ali ne znamo koliko. TLAC vjerojatno nije prikladan odgovor za CCP. Hvala. Sada predlažem da imamo još sljedeća 2 plus 1 pitanja. Gospodin Kircos, izvolite. Hvala. U Grčkoj na Cipru NPL je na vrlo visokoj razini i nitko stvarno ne zna hoćemo li biti u stanju smanjiti razinu tih nenaplativih kredita i to na brz način. budući da je razina tako visoka, to je imalo destabilizirajuće efekte. Vjerujete li da će se situacija poboljšati? Prvaš Berez, izvolite. Gospodžo König, treba li nešto naučiti možda od ove prve primjene instrumenta BRRD-a? Vi, međutim, niste govorili o e, utjecaju na tržište. Kroz BRRD mi smo započeli sa restrukturiranjem tržišta E, to nadilazi vaš mandat, ali vi ste promatrač par excellence. Dakle, kako to može utjecati na tržišnu logiku, pogotovo što se tiče vrijednosti, vrijednosti aktiva koje se mijenjaju na ovom tržištu. Nije li to možda e, neki prociklički događaj kad gledamo Banku Popular ili perspektivu e, Paski u pogledu e, dospjeća? Hvala. Imam dva pitanja. Jako mi je drago zbog rješenja pitanja Banko Popular. Ja sam klijent Banko Popular i jednom, barem u povijesti, nismo koristili novac poreznih obveznika. To e, je vezano naravno u sud i tako, ali u svakom slučaju je to dobro. Htio sam postaviti pitanje vezano uz potporu koju ste iskazali. Prva sanacija je bila u redu, ali za, ne bismo trebali sagledati ono što se godilo prije sanacije, dakle reviziju i kontrolu. Dakle, Vito Kostancio mi je rekao stres testovi su bili dobri, dogovorena je e, razina solventnosti. A drugo pitanje, što mislite o tome da je Banko Popular otišao bankama, španjskim bankama, dvije talijanske banke su otišle talijanskim bankama. Mi zapravo smanjujemo e, bankovnu uniju zato što se ovdje gube milijuni i milijuni eura. Hvala, ovo je pitanje više za e, nadzorno tijelo i mi smo to pitanje njemu postavili. Da, hvala, slažem se s vama. U ova dva slučaja primijetili smo da su rješenja bila nacionalna, ne transnacionalna ne kažem da tako mora biti uvijek u Portugalu, smo imali slučaj kad su banke iz inozemstva preuzele Portugalsku banku. Dakle, to je što se tiče prvog pitanja. A drugo, što se tiče drugog pitanja, morate pitanje postaviti Europskoj središnjoj banci i što se tiče praćenja i nadzora. Što trebamo naučiti o restrukturiranju tržišta? Slažem se s vama, gospođo Berez. Nadam se da će tržište shvatiti da ono treba procijeniti adekvatno svoj rizik. Nema tu pristupa da će država sve spasiti. Dakle, na to gledam pozitivno. U Banku Popular je pokazao da je tržište e, reagiralo na racionalan način. I treće pitanje vezano uz nenaplative kredite Grčku i Cipar. Slažem se s vama, njihova razina je vrlo visoka. Obavijestili su nas e, iz odbora o jedinstvenom nadzornom odboru da će pitanje NPL-a biti Eh, odrađeno uskoro. Sada je to proces koji se vodi paralelno na više razina i tu se uključuje i stečajno pravo, ali mislim da moramo imati svakako plan za nenaplative kredite eh, koji treba obuhvaćati više koraka. Da, ali to je svakako nešto što nam je ostalo iz prošlog sustava. Hvala. Zahvaljujem na ovoj razmjeni gledišta. Parlament će e, nastaviti pomno pratiti specifične slučajeve i e, pomno će razmišljati o njima. Zahvaljujem što ste nam posvetili vaše vrijeme, što ste došli na našu raspravu. Nastavit ćemo s ovim dijalogom. I jedno jedna važna lekcija koju smo izvukli iz svega toga je to što trebamo primijeniti pravni okvir i trebamo određeni zaštitni mehanizam kad e, govorimo o likvidnosti i zaštitni mehanizam je ključan. E, bankovna unija još nije dovršena, mnogo toga još treba učiniti. E, svakako će trebati revidirati postojeća pravila. Hvala. Uh, we have now 30 minutes. Sada imamo prekid od 30 minuta. Nastavljamo u 6 sati sa uh, ministrom financija Estonije. Dear Poštovani kolege, pozdravljam ministra financija Estonije i predsjednika Ekofina, gospodina Tomasa Tönistea. Hvala vam na dolasku i na tome što ste prihvatili naš poziv na razgovor sa odborom Ekon i predstavljanje prioriteta Estonskog predsjedništva u našem području rada. Radujemo se budućoj suradnji sa vama, vašim suradnicima, a sa Estonskim predsjedništvom u cilju ostvarivanja što boljih rezultata. Ja pozdravljam vaše prioritete i siguran sam da ćemo dobro surađivati. Pred nama je vrlo zahtjevan zadatak, čitav niz važnih predmeta o kojima će se razgovarati u parlamentu, na vijeću, između naše dvije institucije u sljedećih šest mjeseci, tako da moramo dobro zasukati rukave. Siguran sam da ćemo izvrsno surađivati, a odbor Ekon vam želi sav mogući uspjeh tijekom vašeg predsjedavanja. Ministre, izvolite. Hvala, Roberto. Hvala svima. Dobro večer. Čast mi je biti ovdje. Obratit ću vam se na estonskom, tako da možete malo čuti taj predivan jezik. Hvala vam. ma olen tänulik selle võimaluse eest tutvustada nõukogu Doista mi je drago što imam priliku ovdje predstaviti glavne prioritete estonskog predsjedništva u području gospodarskih i monetarnih pitanja. Preuzimanje predsjedništva nad Europskom unijom e, za nas ima simbolično značenje. To ne znači samo obavljanje e, rada predsjedništva, kao i moji e, kolege u drugim zemljama članicama i ja imam e, osoban odnos prema europskoj ideji. Mir i demokracija su vrijednosti koje znam cijeniti ne samo u abstraktnom smislu, nego i vrlo osobno. Osjetio sam suprotnost tih vrijednosti i stoga cijenim slobodu i temeljna prava Europe i europljana, jer iz prve ruke znam kako to izgleda kad vam ta prava oduzmu. Europa i europodručje su ostvareni snovi za mene i za Estoniju i ne sramim se to priznati. Nadam se da ćemo to pokazati i tijekom našeg predsjedavanja. Uvjeravam vas da nećemo, međutim, sanjariti otvorenih očiju tijekom našeg predsjedništva, nego ćemo se baciti na posao i zato želim dati kratki pregled aktivnosti koje smo predvidjeli. Preuzimamo predsjedavanje u trenutku kada se nastavlja snažan rast u Europskoj uniji. Nesigurnosti oko ekonomskih izgleda Europske unije sada nisu više opravdane. Gospodarski oporavak također stvara sve više radnih mjesta te se smanjuje broj nezaposlenih. No ne smijemo stoga skršiti, prekrižiti ruke. Trebamo da pače iskoristiti pozitivnu gospodarsku situaciju i prilike koje nude povoljne financijske okolnosti. Osim toga, trebamo poboljšati gospodarsku strukturu i okvir europskog ekonomskog upravljanja. Oba elementa su ključna za postizanje dugoročnijeg i uključivijeg rasta. Kada je riječ e, o koordiniranju fiskalne i gospodarske politike, trebamo se ovdje usredotočiti na odlučniju provedbu političkih reformi koje promiču rast, kao što je i predviđeno preporukama po zemljama. Vijeće je upravo postiglo sporazum o ažuriranim preporukama po zemljama koje su predstavljene za 2018. godinu. U nadolazećim mjesecima predsjedništvo će organizirati raspravu o tome koliko je napretka osvoreno u zemljama članicama kada je riječ o provedbi ovih preporuka. Naš je cilj ubrzati provedbu reformi uzajamnim poticanjem na ostvarenje istih. Također, Trebamo i dalje imati pouzdanu fiskalnu politiku koja će spojiti održivost javnih financija sa potrebom stabilizacije gospodarstva. Predsjedništvo vas želi uvjeriti da će brzo provesti sve odluke koje se odnose na paketu stabilnosti i rastu koji će biti podasret vijeću u narednih nekoliko mjeseci. Provedba strukturnih reformi i odgovornih fiskalnih politika naravno je u interesu svih zemalja članica. No to također ima i jednu europsku dimenziju. Pozitivni ili negativni učinci preljevanja politika zemalja članica naročito su važni u kontekstu europodručja u našem okviru gospodarskog upravljanja još uvijek e, postoji sukup sukob između nacionalne i europske dimenzije. Primjerice, Europski fiskalni odbor je također istaknuo u svojem najnovijem izvješću. Općenito govoreći, Fiskalni odbor smatra da je neutralna fiskalna politika za europodručje prikladna za 2018. godinu, ali također napominje da ovo opće stajalište ne proizlazi automatski između, iz pridržavanja pakta o stabilnosti i rastu ili iz gospodarskog stanja e, zemalja članica. Produbljivanje gospodarske i monetarne unije u suštini znači da trebamo uravnotežiti i nadležnosti između zemalja članica Europe kako bismo pojačali zajedničku otpornost našeg gospodarstva. Naravno, ta se rasprava neće ograničiti samo na upravljanje proračunom, nego i proširit će se i na druga područja poput tržišta rada, tržišta proizvoda i financijskih tržišta. Rasprava o dovršenju gospodarske i monetarne unije traje već neko vrijeme no ona se također intenzivirala u posljednje vrijeme. Tijekom našeg predsjedavanja želimo unaprijediti tu raspravu i nastaviti je i na neformalnom sastanku Ekofina u Talinu u rujnu. Doprinosi ovoj raspravi Dani su i u nedavnom dokumentu komisije, također e, zahvaljujući inicijativama koje su predvidjele neke zemlje članice. Produbljenje gospodarske i monetarne unije zahtjevaće određeno vrijeme, ali u međuvremenu možemo ojačati Europsku uniju i europodručje nastavkom rada na daljnjim zakonodavnim prijedlozima o području poput e, ulaganja, bankovne unije, unije tržišta kapitala i oporezivanja, odnosno porezne politike. Nadamo se da će predsjedništvo učiniti sve što može u odabranim područjima i naravno surađivat će e, što uže sa zemljama članicama i sa e, Europskom komisijom. Želimo iznijeti neke zakonodavne prijedloge za koje smatramo da će biti posebno važni. Prvi se odnosi na e, proširenje Europskog fonda za strateška ulaganja. Zakonodavni prijedlog je od ogromne vrijednosti i o njemu se konstruktivno pregovaralo među su zakonodavcima, počev od trijaloga u Svibnju. Uvjeren sam da će se ova rasprava pretočiti u sporazum, a mi ćemo nastojati postići sporazum na trijalogu sutra. od ogromne važnosti što prije zaključiti rad na ovom predmetu. Treba pametno koristiti javna sredstva za e, davanje zamaha ulaganju, što je ono što treba našem gospodarstvu. Dovršenje bankovne unije je također jedan od prioriteta estonskog predsjedništva. To je dugoročan projekt. Trebamo se sporazumjeti oko s time povezanih, e, vrlo složenih i osjetljivih političkih pitanja s time u vezi. No, ipak e, smatramo da je moguće ostvariti konkretne korake naprijed. Konkretnije, predsjedništvo je spremno započeti pregovore s parlamentom o e, hjerarhiji vjerovnika i o prijedlogu koji se odnosi na prijelazno razdoblje u izmjenama i dopunama direktive o kapitalnim zahtjevima. Osim toga, treba nam što veći napredak po pitanju prijedloga komisije u cilju ublažavanja e, rizika. Danas smo se na vijeću ECOFIN e, sporazumjeli oko zajedničkog e, akcijskog e, plana koji će se pozabaviti nenaplativim kreditima. Svi ti sporazumi bi trebali imati pozitivan učinak na raspravu o raspodjeli rizika i na zaštitne klauzule u Europskom depozitnom fondu i također u Europskom programu za osiguravanje štednje. Kada je riječ o bankovnoj uniji, predsjedništvo nastavlja raditi na eh, uniji tržišta kapitala i na glavnim elementima iste. U posljednjih nekoliko tjedana komisija je izašla sa raznim prijedlozima eh, u vezi sa stabilizacijom eh, tržišta kapitala i sa unijom tržišta kapitala. Tu mislim na poboljšanje uredbe o infrastrukturi tržišta kapitala, o okvir za e, nadzor e, središnjih ugovornih e, strana i također nad europskim mirovinskim proizvodima. Komisija je dalje raspravlja o tim točkama kako bi što prije usvojila protustajalište vijeću. Predsjedništvo očekuje napredak u nastavku rada nad srednjeročnom e, revizijom e, akcijskog e, plana za tržišta kapitala komisije. Su zakonodavci su se sporazumili oko revizije četvrte direktive za borbu protiv pranja novca. Borba protiv financiranja terorizma i pranja novca je važna jednako parlamentu i vijeću i rezultati bi trebali biti vrlo ambiciozni, a i pravno izvedivi. I na kraju nekoliko riječi o pravednom oporezivanju. To je pitanje koje sve nas jednako zanima. Dobit treba oporezivati tamo gdje ona nastoje, a pri tome treba umanjiti i iskrivljavanje tržišnog natjecanja. Naime, zabrinjava činjenica da na prvi pogled se sve čini vrlo jasno i jednostavno, ali taj je cilj zapravo teško ostvariti. Trebamo pomiriti vrlo osjetljiva politička pitanja. Zemlje članice brine pitanje jednakih uvjeta i trebaju uzeti u obzir također i međunarodne standarde i tehnološki napredak. Konkretnije, trebamo se pozabaviti oporezivanjem e, sve digitalno naprednijeg gospodarstva. E, komisija je svjesna toga i iz toga je zauzela realistični pristup u nekim predmetima. Recimo, postignut je kompromis o PDV paketu na vječu Ekofina u studenome i to se odnosi na paket vdp p-a za e-trgovinu i za naplatu pdv od dobavljača u inozemstvu. Također imamo popis e, e, zemalja, trećih zemalja koje nisu spremne surađivati i e, nastavili smo raditi na u komisije o direktivi vijeća o razotkrivanju planova za izbjegavanje poreza i također i o zajedničkoj osnovici poreza na dobit. Također ćemo raspraviti i o pitanjima pravednog oporezivanja u digitalnom gospodarstvu. Moto predsjedništva je jedinstvo u ravnoteži i to odražava ideju da je jedinstvo različitosti najjedinstvenija vrijednost Europe i snaga Europe leži u solidarnosti i suradnji, a također simbol predsjedništva odražava ovu ravnotežu. Trebamo e, uspostaviti ravnotežu između inovativnosti i tradicije. Nitko ne smije zaostati. Europa je svjetska supersila u smislu kvalitete života i kako bismo je očuvali i e, unapredili, trebamo i dalje ulagati u našu ekonomiju, trgovinu i u društvo. Trebamo se pobrinuti također istovremeno i za sigurnost građana. Hvala vam. Thank you. Thomas for this uh, Hvala Tomas na ovom e, izvrsnom uvodnom izlaganju. Doista se u velikoj mjeri slažem sa prioritetima koje ste iznijeli. Evo, upravo smo saznali dobru vijest, e, odnosno danas smo usvojili e, prvi e, paket i nedavno predstavljen drugi paket, tako da ćemo uskoro početi pregovore u trijalogu s vama o ovim važnim sastavnim dijelovima cijelog postupka. Mi smo zaključili jedan važan trijalog e, u okviru malteškog e, predsjedništva, odnosno FC2 i direktiva o suzbijanju pranja novca i stoga računamo na vaše predsjedništvo da da poticaj ovom trijalogu, moramo iznaći kompromise, dobra rješenja, trebamo dovršiti rad na tim predmetima, to naravno vrijedi i za FC jer nam naravno treba više ulaganja, ali je tim važnije i za suzbijanje pranja novca jer prijedlog e, nadopunjuje prethodnu direktivu tako da ne bismo htjeli da dođe do zastoja u radu na ovim predmetima, trebamo nastaviti raditi na njima. Ne očekujemo naravno da to bude dovršeno preko noći, ali e, trebamo ostaviti dojam e, da se rad nastavlja i da će se uskoro dovršiti. Evo to je na neki način jedna politička molba koju vam upućujem, a također Pozdravljam ono što ste rekli u vezi sa važnošću oporezivanja Imamo ovdje našeg e, izvjestitelja za CCCC i CCCTB, dakle e, to su važni elementi sustava pravednog oporezivanja, a također i strategije za e, kapitalnu uniju, tako da očekujemo sa zanimanjem razvoj rada u vijeću na ovim predmetima. Prvi ima riječ Andras Švab. Hvala. Danas sam ovdje jer kolega Balc nažalost nije mogao doći, ali naravno da nam je drago što je Estonija preuzela predsjedavanje nad Europskom unijom. E, ako mi dopuštate, osvrnuo bih se isprva na gospodarski dijalog e, s kojim ste započeli u svojem izlaganju i osvrnuo bih se malo na produbljivanje gospodarske i monetarne unije što ste i vi spomenuli i rekli ste da će tu postati pitanje nadležnosti. Evo, mene zanima što će Europsko predsjedništvo poduzeti kako bi se uskladile nadležnosti i rasprava o Europskom monetarnom fondu gdje vi tu stojite i što mislite kao drugo o Europskom osiguranju za nezaposlene i kako predviđate da će to teći ili biti primljeno na vijeću. I drugo, razmjena gledišta, kada je riječ o području našeg djelovanja, znate da pučani snažno podupiru stvarno transparentnost poreza i zbog toga podržavamo e, i usvojili smo nedavno mandat za pregovore o ovom predmetu prošloga tjedna, a nas zanima zapravo što ste prepoznali kao problematično u izvješćima po zemljama u vijeću gdje e, trebamo više zaštite i gdje treba više porezne transparentnosti što je naravno u interesu i poreznih obveznika u zemljama članicama. Evo, to su moja dva ključna pitanja. Hvala. Hvala. Gospodarska i monetarna unija naravno da je izuzetno važna i želimo poboljšati njezino funkcioniranje i mi smo predvidjeli tu raspravu na neformalnom sastanku u Talinu, a dobra podloga za tu raspravu je ovaj dokument komisije iz e, studenoga i on je dobar sažetak svih prioriteta koji smo se zacrtali za budućnost. U prvom redu trebamo provesti u dijelo sadašnji okvir za gospodarsko upravljanje i trebamo ponovno uspostaviti povjerenje u sustav i trebaju nam strukturne reforme i u proračunskoj i u gospodarskoj politici u zemljama članicama. Kao drugo, trebamo brzo dovršiti bankovnu uniju. Kada je riječ o monetarnim pitanjima i proračunu, trebamo vidjeti Što bi e, ministri trebali imati kao portfelje? Što će imati kao nadležnosti? Trebamo se prvo pozabaviti institucionalnim pitanjima. Kada e, o tome počnemo razgovarati, to dovodi do nastajanja novih pitanja. A kada govorimo o proračunu, ne smijemo zaboraviti koliko zemlje članice snažno e, žele zadržati svaki cent koji prelazi zajanja od 1% PDV-a kada govorimo o uplatama u europski proračun. Ako se taj iznos poveća, to će značiti da će e, funkcije država u europodručju biti bitno drugačije od onoga kakve su danas. Zatim e, oporezivanje. Mi preuzimamo predsjedavanje od Malte i želimo naravno nastaviti sa onime što su oni započeli, naročito kada je riječ o izvješćima po zemljama i o direktivi Prethodno predsjedništvo Slovačke je e, također učinilo mnogo u tom smjeru i mi želimo s time nastaviti, ali prijedlog komisije ne odnosi se samo na povećanje transparentnosti u oporezivanju, što mi svakako snažno podržavamo, ali mi želimo također govoriti i o konkurentnosti europske industrije na svjetskim tržištima i o tumačenju ugovora. Pravna služba vijeća ima vrlo jasno stajalište o tome i mnoge zemlje članice to zabrinjava. Sve u svemu, u radnim skupinama vijeća nastavit ćemo raditi na iznalaženju rješenja na upite koje nam šalju zemlje članice. Evo, hvala vam i nadam se da ste dobili odgovor na vaše pitanja. Thank you, Beres. Hvala. Hvala lijepa, gospodine ministre. I želim vam mnogo uspjeha tijekom vašeg predsjedanja. Druga polovica godina je uvijek teža jer ste izloženi velikom pritisku da se ostvare rezultati. želim bi se Željela bi se nadovezati na pitanje mog kolege iz EPP-a, jer postoje određene teme od zajedničkog interesa. Vi ste to spomenuli, na primjer, o ekonomskoj i monetarnoj uniji. Mi ne očekujemo od vas da sve riješite tijekom vašeg predsjedanja, ali spomenuli ste neformalni sastanak u rujnu, to je ključni datum. Vi ste sada u Europskom parlamentu, pa moje pitanje se odnosi na vašu viziju odnosa između vijeća i Europskog parlamenta. To je pitanje od ključne važnosti za nas. Mi, mnoge zemlje su, se nalaze pred kraj programskog razdoblja. E, program za Grčku još uvijek nije gotov. Implementirali smo od formalne strukture kako bismo ojačali ulogu parlamenta i mogli nadzirati situaciju, no građani su sve više osjetljivi na te teme jer vijeće donosi odluke i nameće te odluke nacionalnim suverenostima bez pravih rasprava, bez toga da se savjetuju sa Europskim parlamentom. To je pitanje i za Euroskupinu i za ECOFIN, jer na razini ECOFINA se ratificiraju posebne preporuke za pojedine zemlje. Što vi mislite o tome? Imamo onda još jedno konkretnije pitanje o proračunskim temama. Kolege su već spomenule fiskalnu politiku. No što se tiče elektroničke trgovine, vidjeli smo da je taj dosje zapravo postao taocem tijekom posljednjeg predsjedanja no kakva je perspektiva, kakvi su izgledi da odblokirate taj dosje? Jer mnogo ljudi u nakladništvu i izdavaštvu očekuje pravično i pravedno tržno natjecanje. Hvala na ovom pitanju. Najprije ću odgovoriti na posljednje pitanje vezano uz elektroničke knjige, e-book. Mi ćemo iznijeti tu taj dosje čim bude spreman i čim premostimo razlike. I upućujem vas na dokument komisije koji je dobra osnova za daljnje pregovore. No to je uistinu složeno pitanje. Teško je ostvariti napredak i ostvariti brze rezultate. Imate još jedno pitanje. Niste odgovorili na moje prvo pitanje. Danas ja ćete kasnije odgovoriti. Što se tiče drugog pitanja, niste rekli da taj dosje koji je u tehničkom obliku bio u cijelosti pripravljen, jedna država članica ga je učinila taocem. Stoga mislim da to nije ni tehničko ni stručno pitanje. U jednom trenutku moramo pokazati političku volju i pronaći politički način da raspetljamo taj dosje. Sve što mogu reći o publikacijama u obliku elektroničkih knjiga je da prethodno vijeće je razgovaralo o toj temi, no jednoglasnost je nešto što je ovdje potrebno i nažalost ne postoji danas jednoglasnost na vijeću. No kao što sam rekao, mi radimo na tome i nadam se da ćemo doći do zaključka koji će biti zadovoljavajući svim stranama. Rekao sam u svojim početnim izjavama da se nadamo da ćemo tijekom našeg predsjedanja završiti ovaj dosje. No isto tako mislim da sam odgovorio na vaše prvo pitanje. Hvala. Hvala. Ashley Fox. Dobar dan, gospodine ministre. Hvala što ste došli danas popodne ovdje. Čestitam vam i vašoj zemlji na napretku koji je ostvaren u pogledu digitalnih inovacija i u vašim naporima vezano uz ono što nazivam GovTech, E, vi ste primjer svima nama u smislu te digitalizacije. Što se tiče e, širenja te tehnologije, vlada Džavolte, koja je dio moje izborne jedinice, je otvorila javnu raspravu o regulatornom okviru za, e, distri, za širenje zakonodavne tehnologije. To bi trebalo olakšati dobro regulirano, progresivno i sigurno okruženje koje će omogućiti rast tih tehnologija. Utemeljen na rastu, na suradnji sa svim tvrtkama koje žele raditi na Gibraltaru, a ne gušiti inovacije. Nadam se da vaša zemlja ima simpatije za tu temu. Što vi mislite da EU unija može naučiti iz ovog pristupa Gibraltara i da li će vaše predsjedništvo uzimati u obzir inovativne tvrtke kada će usvajati nove zakone. Hvala. Hvala na ovom pitanju. Ja sam danas ovdje kao predsjednik Ekofina. Nismo razgovarali o ovoj temi na razini vijeća. Mislim da fintech je vrlo važna tema koju treba integrirati u opće financijske uredbe. Komisija je predložila, odnosno komisija je obećala u okviru Unije tržišta kapitala da će iznijeti prijedlog do kraja godine i nadam se da ćemo tada imati vremena detaljnije razgovarati o tome. Hvala. Hvala. Kora Niverhojcen. Hvala gospodine predsjedniče, hvala ministre što ste nam se priključili danas na ovom odboru, sastanku odbora Ekon. Ja sam iz Nizozemske i jedan moj zemljak je zaljubljen u vašu zemlju i u vaše građane u toj mjeri da je razvio jednu marketinšku kampanju koja je, iznen, koja je čudesna i koja primjenjuje različite e, IST e tvrtke kao što su e, najbolji, najbrži, najpametniji. Zašto vi to sve činite? Mi znamo da vi jeste Estonija Dakle, ako ste iz Estonije, onda ćete riješiti i probleme sa elektroničkim knjigama, e-books. No, moji kolege su vam dali komplimente vezano uz digitalizaciju gotovo svega. Pa bih ja postavila pitanje o finteku. Mi smo usvojili ambiciozno izvješće o finteku u parlamentu i komisija sada dovršava konzultacije o Fintechu i pripremaju se za plan djelovanja za fintech do jeseni. Stoga vidimo da moramo ubrzati ta kretanja, pa bih stoga poput svojih e, svog kolege Ešlja se založila i za to da se fokusirate na sve različite oblike finteka. E, naravno da je elektronička valuta nešto što je vrlo bitno u sprečavanju pranja novca, no općenito govoreći sve ove nove tehnologije u okviru finteka bila bi odlična ideja da obuhvatite taj cijeli paket naše izvješće i akcijski plan za fintech komisije na vašem neformalnom ekofinu Ako komisija u jesen predoči svoj plan djelovanja, onda možemo istinu napredovati, izraditi konkretni plan djelovanja sa konkretnim vremenskim rokovima, tako da možemo djelovati vrlo brzo u drugoj polovici godine. Hvala. Lijepo je čuti da imamo prijatelje koji vole Estoniju i Est kampanja je uistinu bila vrlo popularna e, u mojoj domovini i moja djeca su sudjelovala u toj kampanji, njihovi prijatelji. I pokušali su iskombinirati sve sa nastavkom, odnosno prefiksom EST sve je to stvorilo mnogo veselja u zemlji. Fintech i uredba o finteku. U istinu, mi smo razmišljali o tome da raspravljamo o toj temi na neformalnom sastanku u, u rujnu, na neformalnom sastanku ministara u rujnu i nadam se da ćemo dobiti dobre ideje i konkretne vizije o tome kako možemo napredovati brže. Hvala, Dimitris Papadebolis. Dobrodošli u Europski parlament. Želim vam mnogo uspjeha i želio, želio bih vam čestitati na dosadašnjim koracima koji su poduzeti u smislu digitalizacije uprave u vašoj zemlji. Gospodin Radas je na plenarnoj bio, bio e, i ja sam ga pitao što će napraviti kako bi ojačao socijalni stup koji su prioriteti. Možete li reći koji su konkretni koraci koje ćete poduzeti kako biste ojačali socijalni stup, kako ćete se pobrinuti da se ne radi samo o etiketi bez ikakvog sadržaja i drugo, nenaplativi zajmovi. U nedavnom izvješću vijeća od 31. E, svibnja za cijelu Europsku uniju postoji procjena da imamo 1,3 milijuna eura. Što će se napraviti u smislu nadzora bankarskog sektora i u smislu stečenog prava? kako biste pomogli građanima Grčke i Italije, jer to su velike problemi u našim zemljama. Treća tema, fiskalna harmonizacija koja je od presudne važnosti da se uhvatimo u koštac sa problemima utaje poreza. Mnoge multinacionalne kompanije plaćaju manje poreza od malih i srednjih poduzeća i umirovljenika. Što namjerate poduzeti po tom pitanju? I na posljedku čuo sam da želite završiti bankarsku uniju. Za sada treći stup još uvijek nije implementiran i program za depozitna jamstva EDIS postoji u obliku predloga komisije, da nema napretka ili neke članice vijeća e, stavljaju vrlo značajne prepreke na taj put. E, bez socijalnog stupa ne možemo stvariti napredak. Što toga vi mislite napraviti u pogledu Bankarske unije tog stupa broj 3? Hvala na ovom pitanju. Više manje ste spomenuli gotovo sve teme u vašem pitanju. Počet ću od početka socijalni stup. Trenutno moram priznati da nemam nikakve informacije o tome koliko smo odmakli s tim izvješćom i nadam se da je naš premijer Rotas na plenarnoj sjednici vam dao bolje odgovore od mene. Što se tiče nenaplativih zajmova, od 2014. udio nenaplativih zajmova se smanjuje kontinuirano. Ministri financija su to izjavili danas. mi bismo željeli da se primjenje više slojni, više pristup na tom području. Moramo pojačati nadzor. Europska središnja banka u tom smislu igra vrlo važnu ulogu. Zatim nam treba plan djelovanja za poduzetnike koji posluju na cijeloj Europskoj uniji. I treće, Nastavit ćemo raditi na okviru za stečeno pravo kako bismo riješili strukturalne probleme i na posljedku same banke moraju i dalje reformirati svoje poslovne modele. Mi smo pripravni izmijeniti zakonodavstvo kako bismo, na primjer, se mogli usredotočiti na smanje, mjere smanjenja rizika. Što se tiče sustava osiguranja depozita, uloga, uvjeravam vas da tu temu svačamo vrlo ozbiljno i dalje ćemo analizirati prijedloge u vijeću. No postavili smo određene prioritete unaprijed. Prije svega smo odlučili usredotočiti se na smanjenje rizika, a ovaj paket je jedan od prioriteta predsjedništva i željeli bismo ostvariti sporazum sa parlamentom o hitnom smanjenju rizika i nadamo se da ćemo i po drugim pitanjima moći surađivati na razini vijeća. To je minimum koji moramo stvariti unutar sustava jamstava za depozite. mogu samo naglasiti da ćemo i dalje raditi na bankarskoj uniji, odnosno dovršetku bankarske unije i na programu jamstava za depozite. I naravno da ćemo govoriti o različitim mogućnostima kada se radi o sustavu jamstava za depozite. Hvala. Pozdravljamo to, gospodin welcome all... Dobar dan. I mi vas pozdravljamo. Pozdravljam vas u ime kluba zastupnika Zelenih. Mogu samo ponoviti ono što je već rečeno. Osjećam e, veliku naklonost prema vašoj zemlji. Sjećam se romantičnog trenutka, jednog godišnjeg odmora e, Tamo sam e, stvarno doživio jako lijepe trenutke. Ti se jako e, rado znao, vidim to, ali sad ću biti ozbiljan. Mislim da e, je velika vjerojatnost da uspijemo dovršiti direktivu o suzbijanju pranja novca. To je veliki prioritet. A kako bismo uspjeli u tome, postoji čitav niz stvari s kojima se vijeće treba prikladno pozabaviti, jer to do sad nije učinilo. Parlament je mnogo radio u sklopu eh, odbora, istražnog odbora PANA, o panamskim dokumentima. Pogotovo što se tiče eh, zemljišnih knjiga. Vi ste primjer transparentnosti sve države bi htjele imati maksimalnu transparentnost bez obzira radi li se o imovinsko-pravnim odnosima, bez obzira li to prekogranično ili ne. Dakle, vlasništvo je uvijek bitno i kod trgovačkih društava. Dakle, nadamo se da ćemo uz podršku esenskog predsjedništva imati vrlo visoke kriterije kad e, je riječ o transparentnosti. Što se tiče nastavka rada, Estonija bi također mogla poraditi na suzbijanju e, izbjegavanja, odnosno utaje poreza, jer to je u skladu sa onim evasion, e, jedna od onih politika koju Estonija provodi s prefiksom E. Što se tiče e, poreza na dobit, Ehm, što ćete učiniti kako bi stranci izbjegavali plaćanja poreza tamo gdje se porez mora pratiti ako se negdje primjenjuje stopa od 0%? I još dva pitanja. Postoji prijedlog eh, o posrednicima Ovaj parlament je pozdravio ovaj prijedlog. Čuo sam eh, da imamo veliku podršku od svih klubova. Nažalost, danas je rasprava o tome u Ekofinu otkazana. Možete li dati veću prednost tom dokumentu i tom pitanju tijekom vašeg predsjedništva? Jer to je pitanje jako važno i ovaj predmet nam je bitan u ostvarivanju napretka. Često se kaže da se Estonija slaže s Njemačkom u pogledu ekonomskih i financijskih pitanja. Dakle, imam posljednje šaljivo pitanje. Možete li nam dati jedan i dva primjera kad e, se potpuno ne slažete s gospodinom Šojbleom? Bilo bi dobro kad biste nam dali nekoliko primjera o tome kako se ne slažete s njim. Hvala. Gospodine Gigol. Zanimljivo je to što se pojavilo pitanje Njemačke. Ja sam Njemački učio u školi. I drago mi je razgovarati sa gospodinom Šojbljom i sa kolegama iz Austrije na Njemačkom. Također mi je drago što E, još netko kao vi, na primjer, e, uživa u Estoniji u posjetu toj zemlji. E, jasno mi je zašto je to tako. A sada što se tiče direktive o suzbijanju pranja novca. To je jako važna tema za Estonce. Nadamo se da ćemo taj trijalog dovršiti što prije a sutra imamo još jednu mogućnost da poduzmemo konkretne korake. Malta kao prethodno predsjedništvo učinila je jako dobar posao u sklopu toga trijaloga. Žao nam je što ovaj važan paket izmjena i dopuna prijedloga o suzbijanju pranja novca je stao, zapetljao se i jedno pitanje zaustavlja razgovore, a to je objava informacija. Mi ne želimo nejasna rješenja ili pak nepoštena rješenja Vijeće smatra da moramo zajamčiti e, sigurno zakonodavstvo. Mi smo odgovorni za to i nadamo se da ćemo pronaći rješenje, ali moramo poraditi na tomu. Danas e, još uvijek države članice nisu e, postigle kompromis, ali ovo je ključni dio paketa. Ovo što ću sad reći moramo se dogovoriti oko amandmana o samom suzbijanju pranja novca. Trijalog će se nastaviti sutra. započet ćemo s raspravom o tim pitanjima odmah na samom početku. A nakon toga ćemo vidjeti će biti konačna rješenja u pogledu stvarnog vlasništva i objavljivanja informacija. Vijeće je već učinilo korak približavanja prema stajalištu parlamenta. A sada sustav uporozivanja u Estoniji. Želim vas sada umiriti. E, kod nas stopa oporezivanja e, nije 0%, oporezivanja dobiti, e, nego to je samo kad se novac izvlači iz tvrtke. Naša je porezna osnovica prilično široka, nemamo sektorske ili regionalne povlastice. mi e, oporezujemo dobit e, onda kad se ona dijeli. To je specifičnost. Dobro, a što se tiče posrednika, Oprostite, imali ste mnogo vremena na raspolaganju. Možete li samo kratko odgovoriti na pitanje o posrednicima? prijedlog je prilično nov. To je prijedlog komisije. Ona je samo danas predstavila ministrima ovaj prijedlog, a mi ćemo ga razmotriti uskoro. Hvala. Barbara Kapel. Danke, Herr Vorsitzender. Danke, Herr Minister, Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre da ste došli u naš odbor. Veselim se da mogu s vama razgovarati njemački. Rekli ste da ste ga naučili. Neću toliko emotivno govoriti o Estoniji, ali sljedeći tjedan ću posjetiti Estoniju. Željela bih otvoriti tri točke koje ste vi spomenuli. Prva točka je fiskalna politika, posebice provedba preporuka za pojedine države. To je nešto što je vrlo važno i države članice prepolako provode te preporuke i moramo razmisliti o tome što možemo napraviti, jesu li ti poticaji, uopće dostatni da ohrabre države članice provoditi preporuke na optimalniji način. Vi ste spomenuli da želite postaviti poticaj za ubrzavanje reformi. Moje pitanje možete li nam pobliže reći koje poticaje ste to zamislili kako bi država članice bolje primjenjivale preporuke? E, drugo pitanje, spomenuli ste oporezivanje, vi ste ukazali na digitalno gospodarstvo. Mi se u ovom odboru već dugo vremena bavimo sa oporezivanjem jer smo ustvrdili da postoje mnogi deficiti i nadamo se mnogo e, od vašeg predsjedanja, ali vi ste ostvarili velike napretke u području oporezivanja i digitalizacije i mislimo da u odnosu na porez na dodanu vrijednost i elektroničke knjige ćete shvatiti prijedlog ove kuće, a to je da je za elektroničke knjige potrebno uvesti niže stope poreza na dodanu vrijednost. Nadam se ćemo doći do tog rezultata. Što se tiče elektroničke trgovine i što se tiče platformi, Možemo uzeti primjer Ujedinjene kraljevine. Naime, platforme su tamo suodgovorne da se porezi na dodanu vrijednost plaćaju. Što se tiče sustava prijenosa porezne obveze, mislim da oni tu prednjače. Treća točka su izbijanje izbjegavanja plaćanja poreza. To je za nas vrlo važna tema, posebice za fiskalnu politiku Europske unije. Moje pitanje OECD je e, donio plan djelovanja BEPS. To je vrlo važna tema. Da li se vi rukovodite tim smjernicama OECD-a, to jest BEPS-om, ili mi kao parlament trebamo napraviti korak više? I moje pitanje kao predsjednik Ekofina, kakvo je vaše mišljenje o svim ovim temama? Hvala na ovim pitanjima. Što se tiče digitalne ekonomije, mi smatramo da trebamo obnoviti definiciju e, stalnog mjesta poslovanja. To ne bi trebalo biti fizičko mjesto e, koje se uzima u obzir za oporezivanje. Morali bismo definirati virtualno mjesto poslovanja koje bi onda e, bio temelj za određivanje porezne obveze. Europa bi mogla biti e, vodeća zemlja u tom pogledu i zato smo spremni učiniti prvi korak. Što se tiče e-trgovine, tijekom malteškog predsjedništva došli smo do širokog konsenzusa oko ovog teksta, zato što e-trgovina je jako važna u strategiji za digitalno tržište. To je važno za Estoniju, strateški gledano. Želimo postići dogovor tijekom sastanka Ekofina u studenome. E, bili bismo zahvalni kad bi parlament došao u susret, kad bismo se našli na sredini. E, znamo da postoje tehničke poteškoće u vezi s ovim dosjeom. Organizacija uvoza i online platforme su e, neke od poteškoća, ali mi smo spremni na pronalaženje rješenja. Imamo i neke planove koje želimo predstaviti, želimo uvesti neke novine. I nastavit ćemo svakako odavne odakle je e, završilo e, malteško predsjedništvo. Želimo zaključiti prvi krug analize članaka prijedloga i želimo dati prve preporuke o tome kako oporezivati e-trgovinu. Konsolidacija je mm, jedino moguća mm, kad bude došlo do dogovora u vezi sa CCTB-om. Thank you. Merci, monsieur Hvala, predsjedniče. Poštovani ministre, meni je jako drago što danas imamo priliku razmijeniti mišljenja. Imam jedno pitanje. Ministre, nedavno je vijeće odobrilo stajalište o u pogledu hjerarhije vjerovnika u sklopu direktive o oporavku i sanaciji banaka i oni su brzim postupkom usvojili elemente EFRS 9 o tretmanu vlastitih sredstava i velikih rizika u sklopu CRD-a. Može li nam predsjedništvo reći kako će sada dalje postupati što se tiče preostalih dijelova bankovnog e, sektora CRD, BRD i SRRM, oprostite zbog svih ovih kratica. Hvala, gospodin Sander. Mi kao predsjedništvo želimo i dalje smanjivati rizike u bankovnom sektoru i to želimo učiniti upravo kroz ovaj paket. Želimo uvesti nove ili izmijenjene mjere kojima bi se zajamčila financijska stabilnost i ciljevi financijske stabilnosti. To je važno ne samo za Europsku uniju, nego i za države članice postizanje ravnoteže u nadzoru, u sanaciji i oporavku je bez sumnje važno pitanje. Pokušavamo uzeti u obzir, koliko god je to moguće, ekonomiju i razvoj događaja, tako da želimo pronaći e, proporcionalno rješenje. Kad primjenjujemo međunarodne sporazume, onda moramo uzeti u obzir specifičnosti europskih tržišta. Hvala. Paul Tang. Hvala, predsjedniče. Mislim da je jako dobro što će predsjedništvo dati veliku važnost digitalnoj ekonomiji a tu uz to je vezano i oporezivanje. Mislim da to zahtjeva ne samo uzimanje u obzir, nego i stvarno djelovanje. Imam dva pitanja. Možete li mi objasniti što biste htjeli učiniti u pogledu e, oporezivanja digitalne ekonomije? Imate li neke zamisli u vezi s time? Pogotovo zato što trebamo europski pristup, a ne pristup 27 država članica. Italija, Francuska, Ujedina Kraljevina, Španjolska, svi imaju vlastiti pristup, ali mi trebamo zajednički pristup. E, imate li vi neki prijedlog, e, pogotovo što se tiče sustava e, poreza na dobit? I još jedno pitanje. oporezivanje digitalne ekonomije, uključivanje u CCTB je dobra stvar, to sam ja predložio, ali i drugi, da se e, digitalne platforme više ne izuzimaju od oporezivanja dobiti. Ali Sada ovdje se otvaraju dva različita puta. Možete li reći da je jedan put e, CCCTB, a drugi, koji bi onda drugi bio? sam se ove teme u odgovoru na prethodno pitanje. Oporezivanje digitalne ekonomije je od ključne važnosti. Kao što sam već rekao, u današnjem svijetu nije bitno samo imati fizičko mjesto poslovanja. Moramo biti u stanju definirati virtualno mjesto poslovanja i onda na temelju toga odlučiti o poreznoj obvezi. To je ključno. Siguran sam da ćemo napredovati u tom smjeru i to prilično brzo. CCCTB. Dakle, pitanje erozije porezne obveznice i prijenosa dobiti. Mislim da je konsolidacija u tom pitanju moguća samo nakon što e, se dogovorimo oko tog pitanja. Jasno mi je da ne želite specifično odgovoriti e, tome što ćete konkretno predložiti, ali vraćam se sada na drugi dio pitanja, jer je taj dio jednostavniji. Smatrate li da oporezivanje digitalne ekonomije je nešto što treba ući u predmet e, CCCTB-a ili nešto što se treba obraditi zasebno? Jer e, inače ćemo imati dva pristupa i da ćemo znati više koji trebamo gurati. Ne radi se samo o tehničkom, nego i o političkom pitanju. E, Hvala. Na ovom drugom pitanju. Bit ću jasni, jedan od problema ovdje je to što države članice nisu spremne odreći se svojih nadležnosti. Bez obzira da li se ovdje radi o jednom dijelu oporezivanja ili o oporezivanju općenito. Oni to ne žele. Prijedlog, ovakav kakav je sada, nekim državama članicama izgleda kao nešto što im je oduzelo neke privilegije, ali to je sve uključeno u predmet o CCCTB-u. Mi radimo na tomu i, činimo sve što u našoj moći. Hvala Luigi Morganu. Hvala predsjedniče, dobrodošao ministre. Pročitao sam program Estonskog predsjedništva. Vi ste to danas također rekli u svakom slučaju u vašem uvodnom izlaganju. I vi ste rekli da se želite baviti bankovnom unijom i unijom tržišta kapitala. Jasno je da ćete pod vašim predsjedništvom pokušati barem u preliminarnoj fazi odrediti neke vremenske rokove za sljedeći europski semestar. Što se tiče tema o budućnosti financiranja Europske unije, vi ste rekli da namjeravate nastaviti sa modernizacijom sustava PDV-a. Rekli ste da želite imati zajedničko jedinstveno porezivanje dobiti i o tome ste sada govorili rekli ste da želite oporezivati digitalnu ekonomiju znajući da postoje različita gledišta između država članica o tom pitanju, dakle e, ne zna se koji će biti ishod toga. Dozvolite mi da vam kažem da do sada niste ništa rekli o potrebi da proračun Europske unije dobije i vlastita sredstva Dakle, nekoliko pitanja imam sada za vas. Možete li me nešto reći o tome kako ćete premostiti razlike u pogledu uporezivanja? Želite li posti raspravu o vlastitim sredstvima Europske unije i vi ste već dali odgovor o europskom sustavu e, osiguranja depozita, ali e, hoćete li govoriti o mogućnosti e, proračuna europodručja? Hvala na ovim pitanjima. Da, estonsko predsjedništvo će trajati šest mjeseci. Postavili smo si vrlo ambiciozne ciljeve. Želimo što više poduzeti tijekom našeg predsjedništva, ali jasno je da nećemo uspjeti baš u svemu. Ali nadam se da ćemo imati vaše razumijevanje. Kad je riječ o modernizaciji sustava PDV-a, e, nažalost nisam još vidio prijedlog, pa ne mogu komentirati, ne mogu reći je li prijedlog dobar ili loš ili koje bi bilo prikladno rješenje. Mislim da je ovo prilično opširno pitanje. Trebamo razmisliti želimo li e, poreznu nadležnost Europske unije ili ne želimo. S jedne strane odgovor je ne, jer kad bismo svi e, poštivali pravila koja smo odredili za nas, onda bi sve dobro funkcioniralo. Druge europske politike ovdje ulaze u igru. Možda je njihov e, doseg nešto ograničeniji, ali mislim da o tome treba još porazgovarati. pa rješenja trebaju biti promišljena i ozbiljna. Hvala. Da, ali što se tiče e, vlastitih sredstava, molim vas da mi odgovorite, ali pitao sam i nešto o proračunu europodručja. Mislim da je prikladno od vas tražiti odgovor na to što namjeravate činiti po tom pitanju. Hvala. I na ovom pitanju. Okvir za europodručje smo dogovorili. Mislim da bi se o tom pitanju trebalo raspravljati drugdje. Možda bi netko drugi trebao odgovoriti na ovo pitanje, a ne ja. Hvala. Jasno je da ćemo u vezi s ovom temom morati nastaviti dijalog. Ovaj parlament je već usvojio jedno izvješće o fiskalnom kapacitetu. To je također spomenuto u dokumentu komisije. Slažem se s vama, to je kompleksno pitanje. Mi ne tražimo od estonskog predsjedništva da Europsku monetarnu uniju e, dovrši tijekom svoga semestra, ali svakako cijenimo što se kani učiniti korak dalje u toj raspravi i drago nam je što možemo razmijeniti gledišta o dokumentu komisije i o budućnosti Europske ekonomske monetarne unije, a tu je uključen i aspekt proračuna europodručja. Mislim da bi e, ta pitanja trebalo međusobno povezati, zato što ona i jesu međupovezana. Zahvaljujem na ovom plodonosnom razmjenjivanju mišljenja svakako ćemo imati mogućnost i tu raspravu proširiti i sutra također ćemo imati mogućnost raspravljati na trijalogu, ne nas dvoje osobno, nego naše institucije i Vjerujem da će ova današnja rasprava biti impuls za sutrašnji trijalog i stvarno se nadam da će naša suradnja biti pozitivna, konstruktivna sljedećih nekoliko mjeseci kako bi Europa od toga imala veći rast, veću razinu inovacije i više radnih mjesta. Hvala. Time zaključujemo sastanak.